o tehnologiji trećih e, država. Suradnja i ova manja tehnološka ovisnost e, to je jako važan e, Važna prednost ovog Europskog fonda, ja sam sigurna da će obrana postati jedan od motora Europske integracije i još uvijek govorimo o tome i mi e, pozdravljamo dogovor do kojeg je došlo tijekom trijaloga. Nadam se da ćemo sutra imati pozitivan glas i svima ponovno zahvaljujem izvjestiteljima i izvjestiteljima u e, sjeni i gospodinu Buzetu, predsjedatelju E, ovog odbora e, za proračun. E, vi ste stvarno puno i vrijedno radili na ovom. Rezultat je doista zadovoljavajući. Hvala povjerenici. A sada ću ponovno dati riječ izvjestitelju Krasno Debski. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala vam e, na ovim e, interesantnim doprinosima raspravi. E, da, rasprava iziskuje vrijeme, a pokazuje i da nemamo svi isto mišljenje po klubovima zastupnika. U SID-u je bilo različitih mišljenja, među zelenima također. No dobro, postoje različiti stavovi, razlike i po zemljama također su se ispoljile. Postoje zemlje gdje dugo nije bilo nikakvih invazija, niti, e, niti je bilo okupacije, nikakve vrste, bilo kakve vrste. Međutim, imate zemlje, recimo na Baltiku, koje se osjećaju ugroženo i koje znaju što je to. Naš je posao braniti slobodu svih jer inače ugrožavamo svoj dobrobit. Htio bih zahvaliti i rumunjskom i austrijskom e, predsjedništvu. E, vrlo ste e, naporno radili, unijeli ste mnogo stručnog znanja u pregovore. Također ste se potrudili otkloniti dvojbe, pogotovo u vezi pitanja koje se odnose na NATO. ono što ste rekli da je e, NATO jamac naše sigurnosti, u tome se ništa neće promijeniti. To tako ostaje i dalje. E, bilo je e, različitih doprinosa. Francuska se izjasnila za koncept gdje smo mi posebno zaštito krilo NATO-a. E, imamo onda zemlje kao Poljska koje imaju e, također e, svoj stav o tome. Mislimo da je važno modernizirati industriju naoružanja i da trebamo suradnju različitih poduzeća u Europi. Surađivat ćemo na području istraživanja i razvoja i mislimo da je ovaj fond namijenjen upravo tome e, i da treba iskoristiti cjelokupni europski potencijal. Ja vas doista molim da e, glasate za ovaj tekst onako kako smo ga ispregovarali. Odbite amandmane koje su se pojavili na plenarnoj e, sjednici. Glasajte protiv amandmana, inače neće moći doći do usuglašenog mišljenja. Evo, to bi bila moja molba E, svima vama svima kojima je ova tema doista važna. Kao što sam rekao, to je velika e, prilika za našu industriju i za cijelu Europsku uniju te za jačanje NATO-a. Također to je važno e, i za jačanje naših obrambenih kapaciteta moramo sačuvati svoj način života i našu civilizaciju. Hvala izvjestitelju. Evo ovim završavamo raspravu, a glasovanje će se održati sutra. Pa idemo dalje sada sa zajedničkom raspravom o pokrivenim obveznicama. Bernd Luke je izvjestitelj ali imamo još jedno izvješće o pokrivenim obveznicima i javnom nadzoru pokrivenih obveznika. Dakle, prvo ću dati riječ izvjestitelju. Gospodin Luke, četiri minute, izvolite. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, dragi kolege, za svako tržište kapitala je važno da imate sigurne vrijednosne papire. Mi nažalost znamo da su sigurni vrijednosni papiri vrlo e, rijetki, da e, e, nema jamstva i znamo, od, pogotovo nas je tome naučila financijska kriza. Znate da ni državne obveznice ne nude dovoljnu razinu zaštitu, čak niti u eurozoni nemamo tu dovoljnu sigurnost. Svi smo to saznali e, kada smo se suočili s krizom državnih dugova u eurozoni. Međutim, znate da imamo i založne e, vrijednostne papire i znate da e, to kao instrument postoji već 250 godina i da nije nikada prouzročilo bankrot. E, to je e, vrijednosnica koju trebamo u eurozoni i koju trebamo na tržištu kapitala. I e, s tog gledišta je neobično što obveznice, odnosno pokrivene obveznice su relativno slabo razvijene u Europskoj uniji. Postoji samo mali broj zemalja koje imaju izrazitu tradiciju poslovanja s pokrivenim obveznicama i koje e, uspješno koriste taj koncept pa već i sto godina, dok druge države članice imaju vrlo malo iskustva s tim. Čak nemaju niti razvijeno zakonodavstvo koje se odnosi na pokrivene obveznice. E, tome smo sada doskočili tako što smo u ovom e, parlamentu odlučili usvojiti odgovarajuću uredbu i direktivu E, direktiva je posebno važna jer je istovremeno i orijentir e, tržištima u Europskoj uniji jer e, pokazuje koliko pokrivene obveznice mogu biti dobar financijski instrument. I mislim da treba iskoristiti ovu mogućnost da u zakone prenesemo ono što se već dugo pokazalo kao najbolja praksa na tržištu pokrivenih obveznica. Jako smo se potrudili e, kada smo e, osmišljavali e, ovaj tekst da unutra uključimo i najbolju praksu da se vidi da imovina e, koja e, služi kao zaštita e, bude što sigurnija. Rezultat koji smo postigli je dobar. Mi smo direktivu postavili tako da razlikujemo dvije klase pokrivenih obveznica. Jedno su pokrivene obveznice onako kako je definirano u uredbi o prihvatljivosti kapitala. To je steklo veliko povjerenje investitora. Također, e, tu je novi tržišni segment za inovacije i rast. Ono e, što, e, za što se vidi da će postići rast, tu se zapravo može vidjeti prava uloga pokrivenih obveznica. Mislim da su to dobri okvirni uvjeti da možemo etablirati pokrivene obveznice kao dobar financijski instrument u Europskoj uniji, a također možemo prihvaćati istu vrstu vrijednosnica koje dolaze izvan Europske unije. Na taj način možemo postaviti standarde za e, internacionalno poslovanje ovim instrumentom. Važno je da standardi budu dobri, visoki i opteretivi. Međutim, nadam se da ćemo e, privući i izdavatelje ovih vrijednostnih papira, pogotovo ako komisija e, donese odluku o ekvivalenciji koja će otvoriti naše tržište, a ne ga zatvoriti prema onima koji također žele koristiti ovaj instrument. Mislim da smo učinili velik korak u pravom smjeru. Veselim se raspravi, nadam se e, da će sutra u plenumu e, ovaj instrument naići na široku prihvaćenost i da će to biti e, dobar novi instrument na tržištu kapitala Europske unije. Hvala. Komision puolesta komisari. Sada Pozivam komisiju gospođa Bjenkovska, izvolite. E, dakle, pokrivene obveznice su stabilan e, način financiranja. One su bile jako korisne tijekom krize kad nije bilo drugih e, vrsta financiranja. Vrlo su popularne u nekim državama članicama, u drugima jako puno manje, pa Zbog toga želimo to više razviti. Radi se o ključnoj e, kamenu za izgradnju e, tržišta kapitala u Europskoj uniji. E, radi se o posuđivanju pravoj ekonomiji, a da pritom ne ugrožavamo nacionalne tržišta koja dobro funkcioniraju. Mi smo e, htjeli favorizirati e, takve pokrivene obveznice tamo i gdje nisu e, razvijene. To će dopustiti financiranje i kompanija i domaćinstava. Smatramo da će ušteda za one koji posuđuju biti otprilike 2,5 milijuna eura na godinom a to će pomoći e, sveukupnoj financijskoj stabilnosti. Novi okvir se temelji na dva e, stupa. Prvo direktiva gdje imamo e, zajedničku direktivu pokrivenih e, obveznica gdje se identifiraju e, takve, takva sredstva visoke kvalitete koja se mogu pokriti za to, ali imamo i pravila samih pokretnih obveza. Druga uredba daje dakle e, određuje kako banke kupuju takve pokrivene obveznice. E, čuli smo e, komisiju tijekom trijaloga i danas ona je spremna izraditi delegirane akte koji će se baviti jazu između dakle likvidnost ti, iz eh, onom problemu koji smo vidjeli da postoji još uvijek u, u eh, direktivi između rizika eh, u odnosu na likvidnost i rizik likvidnosti. Dakle, zahvaljujem parlamentu, izvjestitelju i Obama izvjestiteljima u Sijeni. E, imali smo vrlo e, dobru suradnju s vijećem iz parlamenta, a e, sama primjena novih pravila u odnosu na pokrivene obveznice će brzo uslijediti. Tako da se ovaj dobar i važan izvor financiranja može koristiti u svim državama članicama, što će sigurno promovirati stvaranje novih zaposlenja u Europskoj uniji. Sada molimo gospodina Rozatija da uzme riječ. Hvala. Danas se rade o dva legislativna, dva zakonodavna akta koja se odnose na pokrivene obveznice. U poljskom jeziku ovdje govorimo i o e, pisanim jamstvima. To su instrumenti koji su važni za e, uniju kapitala i drago mi je što smo u pregovorima s vijećem postigli dobar kompromis. Dobili smo i jedinstvene zajedničke definicije, pa smo tu rekli koja aktiva, koja imovina može služiti kao osiguranje, Rekli smo postoje dvije kategorije. Europske obveznice i to kategorije premium prve kategorije i tu postoji uredba koja to definira. Što se e, e, tiče e, država članica, one mogu same definirati određene kategorije. Uredba jest kompromis i e, limit e, za osiguranje postavili smo na granici od 8%. Na taj način ćemo omogućiti da e, imamo kvalitetne vrijednosnice privlačne potencijalnim ulagačima. To je e, dobar izvor financiranja i prihoda za banke također. Zahvaljujem izvjestitelju na e, dobroj suradnji. Zahvaljujem također Europskoj komisiji, gospođi povjerenice, također e, zahvaljujem na konstruktivnom doprinosu i suradnji, te molim da bez izmjena usvojimo ovaj dokument. Hvala. Sada za e, SAD gospodin Sand. E, sada smo na kraju jednog zakonodavnog postupka čiji je cilj bio da se uspostavi europsko tržište za pokrivene obveznice. Kao što znamo, ovaj postupak je počeo 2017. godine sa jednom rezolucijom za inicijativu koja je dala temelj za ovaj e, posao što se tiče zakonodavnog paketa koji je sada pred nas. Nije bilo lako postići e, konačni e, dogovor E, radi se o financijskom instrumentom koji postoji već e, stoljećima u nekim e, državama Evropskih unije i oni su razvijeni dakle, na nacionalnim tržištima, ali nemamo puno toga u prekograničnom. U nekim tržištima, na nekim tržištima kao što je Danska, Njemačka i tako dalje, radi se o vitalnom alatu za investicije, ali u nekim drugim državama kao što je Malka, uopće na, nju nismo, na njih nismo naviknuti. Dakle, ovdje imamo jedan pravi politički izazov i postavlja se pitanje trebamo li imati model koji odgovara svima, kao što je to vrlo često slučaj kada se stvari rješavaju u Strasburu ili u Briselu, ili želimo imati jedan model koji ćemo prilagoditi različitim tržištima. Naravno, ja e, više volim ovaj drugi model. Želimo li promijeniti način na koji se ovim alatom služilo na nacionalnim tržišterima e, stoljećima ili desetljećima ne, ali e, još uvijek možemo imati jedan europski okvir i e, kompromisni tekst odgovara na izazov, uključuje mnoge elemente, Ekon izvješće 2018. kao i različite zabrinutosti kluba SID E, imamo ovdje harmonizaciju na europskoj razini i e, poboljšava se transparentnost kao i zaštita investitora, ali e, se izbjegavaju određeni rizici disrupcije dobrog tržišta koje funkcionira na nacionalnoj razini tržišta obveznica. Drago mi je da su svi ovi prioriteti jasni u ovom tekstu i u potpunosti podržavamo ovaj tekst. Hvala. A sada gospodin Marijas. Imam koliko vremena. Jednu minutu 30 sekundi. I u Europi postoji određena e, skepsa prema ovakvim obveznicama. Naime, već se događalo da državne obveznice propadnu, recimo u Grčkoj. E, imate e, povjerenje građana koje onda na taj način gubite. Mnogo je građana, umirovljenika investiralo cijelu svoju imovinu recimo u pokrivene obveznice. I onda se u to uključila e, i Eurogrupa i znamo kako je to završilo. Danas imate ljude u Grčkoj e, koji su imali povjerenja u državne obveznice i sad više nemaju novca. Niti mogu kupiti lijekove, niti mogu ići u bolnicu. Ništa. Zamislite kada se tako nešto sruši. Vi više ne možete steći ponovno povjerenje u takve vrste obveznica. U ovom izvješću e, vidi se trud e, da se e, propišu velika jamstva kako bi e, te obveznice imale dobru zaštitu i bile sigurne. Na taj se način želi osigurati da to bude instrument koji će na unutarnjem tržištu privući mnogo ulagača. Međutim, moramo biti jako oprezni. Moramo vidjeti kako funkcionira ta zaštita ne smije doći do toga da se i ovaj sustav slomi. Naravno, sve to ovisi o tome kako će funkcionirati tržište. Ako dođe do neke velike krize, mnogi će se pitati hoće li te obveznice to izdržati. Hvala, gospođe Nahtegal nema. Gospodina Gerholda e, molim sada da uzme riječ. Hvala gospodine predsjedniče. I e, svima želim e, dobar dan. Kao prvo želim e, čestitati izvjestitelju koji je našao jedan pragmatični pristup problemu kao i uravnotežen. Što se tiče ovakvih pokrivenih obveznica, tu smo u logici koja pokušava osnažiti uniju tržišta kapitala. Vrlo je važno da ne izgubimo izvida cilj koji je cilj ovog zakonodavnog prijedloga. Drugim riječima, ovdje se radi o tome da treba podržati realnu ekonomiju. E, pokušavamo bankama dati jedan e, izvor financiranja dugoročno govoreći kako bi uspjele u tom cilju. Međutim, moramo ipak biti oprezni da previše ne omekšamo e, zakonodavni okvir koji vrijedi za banke. E, to treba poboljšati pristup financiranju od strane e, pojedinaca i poduzeća. I postavlja se pitanje hoće li ovo imati u sebi rizike u odnosu na dugoročno E, dugoročno gledajući. Međutim, ono što ćemo ovim omogućiti to je e, da će e, se u državama u kojima ovaj instrument nije postojao, da će se on moći koristiti i čak i u situaciji krize. Pitanje jedne pokrivene obveznice na europskoj razini i o tome ćemo govoriti. Međutim, nemam puno vremena, pa E, umjesto da zađem u e, detalje, svima zahvaljujem na odličnoj e, suradnji i svima želim sretan uskrs. Hvala, gospodin Peres. Hvala, gospodine predsjedatelju. Gospođo povjerenice, pitanje minimalne harmonizacije nacionalnih zakonodavstva je dobro došao jer ćemo imati jedan alat e, financiranja banaka koji je koristan i siguran, sigurno će e, doprinijeti stabilnosti tržištu kapitala. Nemojmo zaboraviti da su ovakve obveznice bile veoma korisne tijekom financijske krize 2018. Tekst mora svakako uzeti u obzir e, karakteristike svakog e, tržišta. Recimo u Francuskoj, e, u pulu što se tiče izloženosti javnih osoba ili za recimo kredit, stambene kredite mogu se koristiti, u Njemačkoj je to mogući, imamo najbolje prakse i e, na taj način, na način da izaberemo najbolje plaće, e, najbolje prakse, doći ćemo i e, do prave europske etikete. Na taj način ćemo osnažiti mogućnost investitora i bolje raspolaganje sredstvima, čak i u kriznim situacijama. Hvala. Vidim da se nitko ne javlja za riječ spontano, pa ću dati riječ povjerenici. Hvala na vašim komentarima, hvala na intervencijama. Oni su pokazali da e, imamo veliku podršku u odnosu e, na ovaj financijski instrument e, koji se zove pokrivene obveznice EU ili prve kvalitete E, one e, će imati poseban nadzor. Radi se o jednom pristupu koji je vrlo uravnotežen, a koji će se moći ponovno revidirati i pregledati u godinama koje dolaze. Ja se nadam da će ove pokrivene obveznice biti još bolji izvor e, sredstava u budućnosti u Europi. Hvala. A sada izvjestitelj još jednom. Hvala dame i gospodo, drage kolegice i kolege na vašim doprinosima, na raspravi. Hvala izvjestiteljima u sjeni, hvala komisiji na dobroj suradnji e, tijekom e, našeg zajedničkog rada. Ono što je važno je već rečeno u raspravi, pa bih ja sada se samo ograničio na dvije napomene koje smo čuli. Prvo, komentar Eh, koji bih eh, iznio u vezi s onim što je rekao moj kolega Marius. Naravno da se moramo pobrinuti za to da se eh, naplati ono što ide u, s obveznicama. Spomenuo je krizu u Grčkoj. Upravo zato što ponekad mogu postojati dvojbe oko boniteta banaka, postoji E, mehanizam dvostruke zaštite. Postoji skup za pokriće e, tako da smo zaštićeni od posezanja drugih vjerovnika za tom imovinom. Što se e, tiče ovih dvojbi koje grčki vjerovnici imaju u pogledu ovakvih obveznica, u budućnosti će zaštita ići kroz realnu vrijednost, kroz kvalitetnu imovinu. I mislim da je to važan e, korak prema kreditnoj vjerodostojnosti i boljem kreditnom rejtingu ovih obveznica. Također e, drugi kolega je istaknuo e, da ne bismo smjeli izazivati poremećaj na tržištima koja već dobro funkcioniraju. To je bilo i naše nastojanje, međutim ne smijemo zatvoriti vrata dobroj praksi. Zajedno to jedno s drugim ne ide. Naime, ako e, želite zaštititi neko tržište, morate paziti kakve prakse dopuštate i dobre ili loše. Učit će vam i dobre ponekad. Mislim da zato smo ovim prijedlogom uspjeli izbjeći upravo tu zamku, jer smo istaknuli ovaj aspekt kvalitete e, i to je ono što mora ući u zakonodavstvo država članica. Na taj način smo i na, drugim, e, na druge zemlje izvršili određeni pritisak da se i oni prilagode unutar Europske unije ćemo imati dobro zakonodavstvo, dobro, dobro zakonodavstvo, oprostite, i to je dobar put u budućnost. Hvala. Ovim zaključujemo ovu raspravu, a glasovanje će se održati sutra. Svima zahvaljujem. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. U odnosu na zakonodavni prijedlog, a to je e, pravo Europskog parlamenta na istragu. Hvala gospodine. E, ne radi se e, toliko o usmenim pitanjima na kraju zakonodavnog razdoblja, nego o političkoj pritužbi koju želimo uputiti komisiji i vijeću. E, pritužba se sastoje u tome što smatram da nedostaje institucionalne suradnje između vijeća, komisije i parlamenta. Po mome taj problem prilično velik. Podsjetit ću vas na činjenice e, u članku 226 e, ugovora iz Lisabona, kada se taj ugovor e, potpisao, e, rekli smo da ćemo utvrditi koje će biti ovlasti e, odbora za istragu. I onda je bilo riječi o tome da će se to koristiti prilikom izbora i još nekih drugih situacija. I onda smo to usvojili 2012. Tada je bio David Martin izvjestitelj i onda je on počeo E, pregovarati s vijećem i komisije, međutim nisu se uspjeli usuglasiti. 2014. je se išlo na prvo čitanje i to sve uz suglasnost vijeća i komisije. Kada sam ja postao izvjestitelj 2015. sam pokušao pregovarati s vijećem i komisijom o tekstu koje bi mogle usvojiti sve institucije. I sad dolazi moja pritužba. Moram reći da nam nije uspjelo e, nikako se naći s vijećem i komisijom e, uspostaviti pravi dijalog, trijalog, dijalog u kojem ćemo doći do teksta koji će nam omogućiti e, da utvrdimo točno koje su ovlasti parlamenta i koja su prava parlamenta na istragu. E, puno smo toga napisali na adresu komisije i vijeća i stalno su nam rekli napišite novi tekst. Onda smo mi to napravili. Onda par mjeseci e, kasnije opet sjednice između pravne službe, vijeća, parlamenta, pa tehnički poslovi na svemu tome, pa opet novi neslužbeni dokument, novi tekst, pa opet s tim pred I onda e, su slijedili dopisi u kojima smo prijavili sve dvojbe, sve zabrinutosti i uvijek e, se, e, smo dobili neki tehnički odgovor i jednostavno e, politički sadržaj svega toga je da se ti pregovori ne prihvaćaju. I sada se žalim na to što komisija i vijeće nas jednostavno su ignorirali i nisu željeli prigovarati. Dame i gospodo, evo to moram ovako otvoreno reći. E, jako sam razočaran zbog toga što sam e, sa odborom AFKO radio sve ove godine, sa izvjestiteljima u sjeni, s predsjedateljima i jednostavno nismo uspjeli u ovome. Problem nije samo sam postupak. E, to nije sad neka politička pritužba koju ja ovdje unosim da smo mogli bolje E, voditi te pregovore, nego mislim e, da je glavni problem taj što komisija i vijeće ne prihvaćaju postojanje parlamenta e, za, odnosno istražnog odbora parlamenta niti ne žele priznati pravo Europskog parlamenta na istragu. Dakle, u osnovi ono što ja osjećam je da e, postoji neki strah, e, stalno se zovu neki svjedoci, povjerenici, ministri, država članica, svi se boje, a upravo je u tome i problem. Problem je što se to ne prihvaća, ne prihvaća se da parlament ima takvo, takva važna prava kao što je pravo na istragu to je normalno za parlamentarizam 21. stoljeća i ne može biti da ovakav parlament kao ovdje naš nema to pravo. Postoje toliko važnih, e, opasnih e, tema kojima se moramo baviti, povrede vladavine prava i tako dalje. Mi smo izravni predstavnici naroda i mi moramo imati mogućnost reagirati na e, zabrinutosti socijalne i druge prirode To je vrlo e, kritična rezolucija, kritična prema, prema vijeću i komisiji, ali takva i mora biti. Mi želimo da se na sastancima vijeća e, taj problem iznese i pred predsjednike država i pred premijere. E, moramo to iznijeti i kao političku pritužbu. Oni se moraju baviti tim problemom, problem se mora riješiti kako bi Europski parlament mogao raditi ono što mu je posao i da zastupa europske građane. Pani Hübner w imieniu Komisji Spraw uh, Thank you very much, uh, President. Hvala predsjedavajući. Pravo na istragu je važno za svaki moderni parlament kako bi izvršna vlast bila odgovorna za djelovanje. Ako mu uzmemo u obzir Dieselgate, Panama Papers i druge skandale, E, shvaćamo da parlament i mora imati pravo na istragu. Već smo rekli da vijeće i države članice sustavno e, izbjegavaju sjesti za isti stol i raspravljati o sadržaju prijedloga Europskog parlamenta. Argument je bio da je prijedlog parlament nije uzeo u obzir temeljne zabrinutosti ali e, i to znači ignorirati prirodu posebnog zakonodavnog postupka koji predviđujem člankom 226. ugovora o financiranju Europske unije. E, traženje kompromisa bitno je, a vijeće je tražilo da inicijalni prijedlog Europskog parlamenta sadržava tekst koji će biti prihvatljiv za vijeće. To nije način na koji funkcionira sustav suglasnosti. E, ako Europski parlament ne želi razgovarati o načinu postizanja kompromisa, na primjer o VFO-u, e, to bi značilo da ne prihvaća nikakav prijedlog komisije. To ne bi bilo kompatibilno sa načelom e, suradnje među institucijama koje bismo trebali poštivati. Ovdje je na kocki temeljno pitanje poštivanja za prerogative parlamenta i institucionalnu ravnotežu Važno je da vijeće i mm, komisija to shvate. Na kraju krajeva nemamo obvezu se složiti međusobno, ali imamo obvezu pokušati. Nažalost, države članice danas to do danas nisu učinile. Ono- Poštovani predsjedavajući, na kraju ovog saziva prikladan je trenutak da raspravljamo o važnom pitanju e, izvršenja prava na istragu Europskog parlamenta na temelju nedavnih događaja. Da započnem s time da vam kažem kako je vijeće uvijek smatralo da istražna eh, odbori su važan instrument koji omogućava Europskom parlamentu da vrši političku kontrolu u Uniji koja se temelji na načelu poštivanja ljudskih prava i eh, vladavine prava kao što traže eh, ugovori. Od 2011. vijeće analizira čitav niz prijedloga na konstruktivan način i poštujući njegovu obvezu E, suradnje. Međutim, e, izvješće Marten je e, otvorilo zabrinutosti institucionalno prirode u vijeću i komisiji što se tiče ograničenja članka 226. ugovora. U ovom prijedlogu za proširenje prava na istragu koje se smatra protivno članku 226. Unatoč e, nastojanja da se usuglase stajališta, na primjer e, suradnja e, pravnih službi, došli smo do nekih dogovora oko manje problematičnih pitanja. Ipak time nismo riješili najkompleksnija pitanja politički pravne prirode. Kao što smo napisali u pismu gospođi eh, Hubner eh, u listopadu prošle godine vijeće pozdravlja neformalni dokument koji je pripremio gospodin Žarerija Tondo kao izvjestitelj koji predstavlja pokušaj da se oživi politički dijalog među institucijama. Neformalni dokument sadržava čitav niz poboljšanja u odnosu na prijedlog iz 2014. godine i eh, dolazi u susret nekim zabrinutostima vijeća E, i predstavlja neka rješenja, rješenja koje su zajedno e, predstavila stručnjaci za pravo istru institucija. Ipak neformalni dokument ima čitav niz e, stvari koje su zabrinjavajuće i o tome se već razgovaralo u prošlosti. Stajalište vijeća o tim temeljnim stvarima nije se promijenilo od izvješća gospodina Martena i najproblematičnija pitanja su e, ovlasti osoba koje nisu službenici problema sankcije i saslušanje službenika Europske unije, e, svjedoka i priroda pravnih osoba koje nemaju pravo primjenjivati sankcije u slučaju nesugladnosti. I na samom kraju što se tiče samih sankcija, da vas podsjetim da e, propisi za kazneni postupak je u nadležnosti država članica. Europska unija ima ograničenu nadležnost, neću sada ulaziti u detalje, zato što vjerujem da vrlo dobro poznate zabrinutosti vijeća koje sam objasnio u pismu koje sam poslao gospođi Hubner od početka ovog saziva rumunjsko predsjedništvo je pokušalo e, pojasniti stajališta u komisiji i pokušali smo nadograditi nastojanja Austrije. gospodin Žareri i gospođa e, Hübner su sudjelovali u tome. Mogu vam reći da vijeće želi biti otvoreno za konstruktivni dijalog s Srpskim parlamentom kako bismo shvatili kako dalje u ovom kompleksnom pitanju. E, ako budemo nastavili suradnju, moramo ćemo se temeljiti na rezultatima vijeća i u potpunom poštivanju e, obveze e, iskonske suradnje. Hvala. Hvala. Izvolite, gospođo povjerenice. Hvala, poštovani zastupnici. Želim iskoristiti ovu priliku kako bih rekla da kako je stajalište komisije u pogledu prijedloga o pravu Europskog parlamenta na istragu. Parlament daje prijedlog, ali postupak traži također suglasnost vijeća i komisije. Od na snagu Lisabonskog ugovora Europski parlament e, je dao razne prijedloge za ovakvu uredbu. E, neformalni dokument e, je bio politički podržan sa strane AFKO prošle godine u travnju i onda je prenesen u svibnju prošle godine vijeću i komisiji. Komisija priznaje da novi neformalni prijedlog je napisan na vrlo precizan način pravno gledano i ima razna poboljšanja. Na primjer, što se tiče pravila o uspostavljanju e, istražnog odbora, postupovna pravila koje se primenjuju na istragu i uvođenje e, središnjih kontaktnih točaka za istragu. Novi neformalni prijedlog također sadržava upućivanja na uredbu o zaštitu fizičkih osoba u pogledu e, obrade osobnih podataka sa strane europskih institucija i tu je uključen i okvirni sporazum između komisije parlamenta. Ipak, neformalni dokument još uvijek sadržava e, institucionalne probleme i pravne probleme koji su bili e, srž ove rasprave od 2012. godine. Najvažniji problemi su sankcije za nesukladnost sa propisima uredbe, neki aspekti e, sredstava vođenja istrage, na primjer istrage na licu mjesto E, a ovdje su pre, e, saslušanja službenika, povjerenika i fizičkih osoba. Osim toga, nova pravila u pogledu žalbe u slučaju kršenja odredbe i uredbe sa strane članova odbora za istragu i osim toga E, diskrecijsko pravo Europskog parlamenta u pogledu suspenzije postupka e, odbora u slučaju sudske, e, sudskog postupka. Bez obzira na to želim podcrtati da komisija i dalje želi surađivati na konstruktivan način u trilateralnim razgovorima kako bismo našli prikladna rješenja za razmimoilaženja koja još uvijek postoje unutar triju institucija buduća uredba e, o pravu na istragu da će Europskom parlamentu adekvatne instrumente kojima će e, biti u skladu s institucionalnim prerogativima i pravnim okvirima država članica. Hvala. Hvala gospođo povjerenice. Sada imamo gospodina Vilanda. Ne vidim ga ovdje. Pa molim dalje gospođu Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Mislim da nas niste slušali. E, stalno smo vam ovih godina govorili stalno smo vam govorili da doista nam nedostaje kvalitetnije suradnje uopće nije bilo lojalne suradnje. Mislim da je važno da to pojasnimo. Nije bilo nikakvih mogućnosti da u ovom zakonodavnom razdoblju bolje surađujemo. Recimo pitanje Panama Papers, zatim skandala oko dizela, e, pitanja e, koja se tiču problema terorizma. E, puno toga je blokirano E, ta nemogućnost pregovaranja i e, dolaženja e, do konsenzusa, sve je to bilo zato što je nekima nedostajalo spremnosti na suradnju. Sada se još uvijek radi na odlukama koje su zastarjele. Mi nismo parlament iz 95. Prošlo je već preko 20 godina i mi trebamo ono što nam ne želite dati. Jednostavno ne želite parlamentu priznati neke ovlasti koje mi i onako trebamo imati. I time gubimo na vjerodostojnosti. E, ta prava na istragu parlament mora ostvarivati. Nije pravedno, nije e, dostojno ove institucije da naše sestrinske institucije kao što su komisija i rad zapravo vežu ruke parlamentu. Mi zastupamo 500 milijuna građana. Izravno smo izabrani i njihovi smo predstavnici ovdje u ovom domu. I e, provodimo ono, e, one nadležnosti koje su nam povjerene. Mislim da nije e, dobro što još nemamo pravo na istragu, već se godinama na tome radi. Gospođo Hübner, E, mislim da je to nepravedno i e, jednostavno su nam zalupljena vrata pred nosom. E, na to mogu reći samo sljedeće. Suradnje nije bilo. Mogu se samo zahvaliti onima koji su surađivali i bila mi je velika čast raditi s njima. Malo ste premašili vrijeme. Gospodin Šolc je trebao govoriti, ali ga nema. Sada gospođa James iz EFDD-a. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Europski parlament je samo prozor za takozvanu europsku demokraciju. Mi imamo taj primjer ovdje. Ako demokracija treba biti smislena, onda izabrani zastupnici, e, moji kolege ovdje u vječnici, moraju biti u stanju dovesti u pitanju sve što utječe na građane koje oni predstavljaju. Pravo na istragu mora imati pravni status ili kakva je inače poanta. E, inače je ovo vijeće samo lutka za vijeće i komisiju. Ako ova pravni status nije prihvaćen, što će onda biti? To mene iznenađuje što vijeće i komisija djeluju obstruktivno kad se radi o transparentnosti ovdje u Europskom parlamentu. Europska unija se pita zašto populisti i euroskeptici sada e, imaju zlatni trenutak. To je sad odgovor zato što demokratski proces nije uspio. Hvala. Hvala. Za, molim sada gospodina Pospišila minutu i pol. Hvala. Predsjedavajući. Vrlo sam tužan zbog stajališta komisije i vijeća. Naše primarno zakonodavstvo daje nam jasno pravo na istragu i ako mi to još uvijek nemamo, ako nemamo provedbenu uredbu, to je stvarno šteta vijeće se ponaša na čudan način. Kako je to moguće? Stvarno mi je žao zbog toga i očekujem od predstavnika demokratskih država članica veće zalaganje kako bi se ostvarivala prava Europskog parlamenta. Mi predstavljamo direktno građane jer smo izravno izabrani imamo ovlasti koje su nam povjerene na temelju temeljnih zakona, a vijeće i komisija time ograničavaju naše mogućnosti i naše ovlasti. Kad bi se to dogodilo drugdje, eh, bilo bi mi jasno zato zašto se to događa jer često kritiziramo treće zemlje eh, gdje se gazi eh, gaze propisi, ali imamo sam sada problem u vlastitom dvorištu. Molim vas, pokušajte o tome eh, i dalje razmišljati jer to stvarno eh, kvari našu reputaciju. Hvala. Hvala. Gospodin Marijas, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju koje su osnovne funkcije parlamenta? Zakonodavstvo, parlamentarna kontrola i istražni odbori. To su zadaci demokratskih parlamenta. A pravo Europskog parlamenta je između ostaloga i da poduzima istrage, odnosno da uspostavlja istražne odbore. To je predviđeno zakonima i ta bi mogućnost trebala postojati kako bi parlament mogao vršiti te zadaće. Ako ne uspostavite istražne odbore, pa dođe do ovih skandala kao što su Panama Papers, skandal oko dizela i slično, i parlament onda ne poduzme ništa, time se smanjuje naša vjerodostojnost, nastaju problemi e, čak i u komunikaciji s građanima. To je ono što e, mi moramo raditi, a to je pravo na istrangu. I mislim da ovo što vijeće radi ne ide u dobrom smjeru. Hvala. Hvala. Gospodin Šolc je sada u dvorani, pa mu predajem riječ. Izvolite, imate minutu i pol. Hvala gospodine predsjedatelju, gospođo povjerenice. Ja ću odmah reći ja sam za to da mi kao Europski parlament s ovim odemo na Europski sud. Moramo očito utužiti svoje pravo. Po mome shvaćanju prava, mislim da nam je to čak i dužnost. Mi smo parlament građanki i građana Europske unije, a njihovo je pravo da imaju jaki parlament koji u potpunosti izvršava svoje ovlasti. Taktika odugovlačenja koju provodi vijeće pokazuje da možda neki važni ljudi u strankama se boje parlamenta. Zamislite kako bi bilo kada e, bismo mi pozvali određene članove parlamenta kao svjedoke na saslušanje. Zamislite e, kada bismo donijeli sankcije protiv onih e, koji krše pravila parlamenta. A Komisija sada zapravo umjesto da se brine da se zakoni poštuju, se udružila s vijećem u ovom pitanju. Mislim da je također važno da države članice mogu istražiti što se dogodilo. Jasno će građani vidjeti kako se provodi e, e, demokratsko pravo njihovo ako e, vide da neki ljudi ne žele pokazati dokumente. Što skrivaju? O čemu se tu radi? Zna se da s prilikom iskaza e, su e, svi dužni govoriti istinu. Mislim da nad ovim trebamo razmisliti. Hvala. Gospođa Bjenkovska, izvolite. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem zastupnicima na komentarima i primjedbama. Želim još jedno ponoviti da komisija pridaje veliku važnost ulozi parlamenta kontrole i to političke kontrole E, krajnji cilj toga je zajamčiti to da zabrinutosti građana u pogledu provedbe europskog prava budu prikladno rješeni. Komisija prepoznaje rad koji su odradile institucije do sada i priznaje da neformalni dokument predstavlja napredak u odnosu na prethodni prijedlog. Istovremeno, kao što sam rekla ranije, komisija još uvijek smatra da posljednji neformalni prijedlog takav da sadržava neke pravne i institucionalne probleme, na primjer sankcije, sredstva e, za istragu i pravne lijekove. Komisija treba imati adekvatan instrument koji će poštivati institucionalne prerogative i relevantni pravni okvir država članica. Komisija se želi angažirati u trilateralnim razgovorima kako bismo našli prikladna rješenja za zabrinutosti koje još uvijek postoje. Nadamo se da ćemo moći napredovati na ovom politički osjetljivom dosjeu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Čember. Gospodin Čamba. Želim svima zahvaliti i želim pojasniti e, naše stajalište. Želim reći da i austrijsko i rumunjsko e, predsjedništvo su jednako bili voljni angažirati se u otvorenoj razmjeni mišljenja kako bi vidjeli Može li se postići sporazum između naših institucija na ovom dosjeu? E, dosjeu se raspravljalo e, na mnogo sastanaka e, odbora za vanjske poslove, ali jasno je da više nije moguće zaključiti ovaj, ovaj dosje u ovom sazivu. Ali još jednom želim ponovno reći koliko je vijeće spremno se angažirati s Europskim parlamentu nakon izbora jer je u zajedničkom e, interesu da e, osiguramo pravo na istragu Europskog parlamenta kako bi ljudi znali točno koje su njihova prava i obveze. Želim zahvaliti gospodinu Andandu na e, onome što je učinio na ovom dosjeu i učinit ćemo što možemo kako bismo E, kako bi poboljšali prethodno izvješće vezano za tako važan dosje. I zato zahvaljujem svima još jednom na pozornosti. Ovo je posljednji put e, što e, rumunjsko predsjedništvo intervenira na plenarnom zasjedanju. Zahvaljujem na dobroj suradnji koju smo imali ovih tri mjeseca ima, dakle, kako bi osigurali dobru suradnju između institucija. Hvala lijepa, bilo je e, zadovoljstvo raditi s rumunjskim predsjedanjem. E, s time zatvaram ovu raspravu. Dobio sam jedan nacrt rezolucije koji je predstavio e, odbor ATKO, a glasovanje će se održati sutra. Možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće Jose Manuela Fernandesa i Roberta Gualtierija o e, Invest EU. Dakle, prvi govornik je naravno izvjestitelj gospodin Fernandes. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju želio bih zahvaliti komisiji i svima koji su radili na ovom važnom izvješću o InvestEU. Želim zahvaliti naravno i Roberto u mom su e, izvjestitelju i e, sudojno Karasu koji je već radio na planu ulaganja za Europsku uh, uniju do 2020 poznat kao Junckerov plan. Zahvaljujem svima i izvjestiteljima u sjeni, a naravno i osoblju Europskog parlamenta i odboru za proračun i njegovu tajništvu. Od 2021. do 2027. imamo novi plan ulaganja koji će u stvari e, spojiti 14 financijskih instrumenata. To znači jedan stupanj pojednostavljenja, ali istovremeno to će pokazati jedan, jedan stupanj ambicije. I zato Europski parlament želi da ovih 14 financijskih instrumenata koji se spajaju u jedan imaju jednaku razinu jamstva i zato e, stavljamo 40,8 milijardi eura na, na e, to kako bismo to zajamčili i mobilizirali 700 e, milijuna. To je sve povezano sa E, višegodišnjim financijskim okvirom. Međutim, želim izraziti moje zadovoljstvo e, za ovaj privremeni sporazum e, zbog toga što traju dok traju pregovori o VFO-u. U ovom planu ulaganja za Europsku uniju imamo četiri velika prozora. Jedan prozor je za održivu infrastrukturu, drugi za mala i srednja poduzeća, za istraživanje i inovacije, treće, i za naravno socijalni cilj. Europska unija mora osigurati da e, praznine ulaganjima između zemalja i regija koje imaju poteškoća pristupiti financijskim tržištima E, da takve, takve nedostaci nestanu i zato treba smanjiti e, poteškoće pristupanju financiranju. Taj instrument zahtjeva od država članica da se pripreme za novosti i inovacije a to je dio za koji su e, nadležne države članice. Dakle, odjeljak za države članice je poseban odjeljak, međutim to će pomoći državama članicama koje su razvile e, financijske instrumente ili nacionalne razvojne banke da e, na neki način smanje svoje nedostatke. Trebamo pripremiti ove financijske institucije, institute i e, ovo je doprinijelo i e, tržišnom natjecanju, rastu i e, visoko kvalitetnim radnim mjestima. I na kraju mi poboljšavamo i upravljanje tim financijskim instrumentom. Osim savjetodavnog odbora, mi imamo